riječi. Hvala vam kolege na održanoj raspravi. I sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, iako nemamo, iako je već dosta kasno, tako da zahvaljujem kolegama koji su strpljivo čekali da dođemo do te točke, a to je točka broj šest, stalni odbor za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti. Riječ je o petom izvješću tog odbora. Za sve one koje zanima ova točka, vijeće je podnijelo izvješće sukladno članku 71. ugovora te članku 6. odluke vijeća kojim, se, e, kojim je osnovan kozi u prosincu prošle godine. Ovo izvješće ima za cilj informirati Europski parlament, dati pregled aktivnosti Kozija u razdoblju od siječnja 2016. E, godine do lipnja 2017. godine. Izvješće također obuhvaća e, perspektivu za ciklus e, za razdoblje od 2020. do 2021. E, gospođa Sitarska iz bugarskog predsjedništva je trebala doći da nam održi izlaganje i ovdje je. Dobrodošli. Lijep je pozdrav. Dakle, vi predstavljate bugarsko predsjedništvo. A Nažalost, e, gospođa Sitarska, pomalo kasnimo. Molim vas da budete što koncizniji. I da nam održite izlaganje u nekih 5 do 10 minuta. A nakon toga ćemo čuti vaše pitanje. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Lijepi pozdrav kolegama ja ću nastojati govoriti što konciznije imajući u vidu naš opseg aktivnosti, dakle sve ono čime se kozi bavi svake godine. E, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što e, vam mogu izvijestiti o aktivnostima Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti. U današnjem izlaganju htjela bih se usredotočiti na dva aspekta, e, dakle glavni nalaz izvješća i pregled predstojećih prioriteta. Mislim da ste svi dobili izvješće i vjerujem da ste upoznati sa e, glavnim nalazima izvješća, tako da ću ja što se tiče općeg, opće prezentacije sadržaja izvješća biti vrlo sažeta. Kao što je vidljivo iz izvješća, velik broj pitanja vezanih uz provedbu nove strategije unutarnje sigurnosti e, poput prototerorizma, razmjene podataka i interoperabilnosti, e, politike Europske unije za suzbijanje teškog Eh, organiziranog kriminala i provedba ciklusa za 2014. do 2017. godine te priprema za novi ciklus od 2018. do 2021. godine te poboljšanje veze između vanjske i unutarnje sigurnosti. Provedba eh, nove eh, strategije Europske unije je bila predmet nadzora komisije nakon što smo dobili podatke od država članica vezano s provedbene dokumente. Kozi je također započeo raspravu o srednjoročnoj e, raspravi o ISS-u. Nekoliko e, prototerorističkih mjera e, su se pokazale kao prioritetne. Kozi je nastavio pratiti provedbu operativnih mjera vijeća, odnosno zaključaka vijeća o protuterorističkim mjerama iz 11. E, mjeseca 2015. godine te zaključke vijeća iz 2015. godine. Teroristički napadi su istaknuli neka područja u arhitekturi, sigurnosnoj arhitekturi Europske unije koje treba riješiti kao prioritetne, kao prvo upravljanje informacijama i potreba da se poboljša interoperabilnost sustava e, granične kontrole i sigurnosnih službi. Dakle, Upravljanje informacijama e, definirano je kao ključno. Vijeće je na svojim e, sastancima 9. i 10. 6. 2016. godine donijelo putokaz kako bi se poboljšalo upravljanje podacima i razmjena podataka e, te rješenja interoperabilnosti u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Osim toga, na posljednjem sastanku vijeća 8. i 9. 9. ožujka ministri su ponovili veliku važnost koju pridaju interoperabilnosti informacija informacijskih sustava Europske unije e, u skladu sa trenutnim zakonodavnim prijedlozima. Koz je također pratio e, provedbu spomenutog putokaza i zatražio je da se neka pitanja e, prouče na razini stručnjaka, posebno u radnoj skupini za terorizam. Rasprave o razvoju strukturiranog multidiscipliniranog pristupa e, za prototerorizam doveo je do jednog e, dokumenta kojim se pokrivaju glavne prototerorističke mjere, a to je uključeno u šestomjesečno izvješćivanje o provedbi novog ISS-a. U tom kontekstu se raspravljalo i o osnaživanju suradnje u e, molim vas da malo usporite. Thank you, I'll go slowly and sorry for the, uh, rhythm. Um, on strengthening the cooperation što se tiče osnaživanja suradnje vezano uz analize prijetnje terorizma, Kozi je razmotrio nekoliko mogućnosti kako bi došao do sveobuhvatne eh, predođbe o prijetnjama e, kojeg treba predati odgovarajućim pripremnim tijelima. Dakle, to su, to su izvješća Europola i e, ocjenama prijetnje EU i Crna, te su tu isto tako i zaključci i preporuke politika koje će prema potrebi pripremiti predsjedništvo radne skupine za suzbijanje terorizma u suradnji sa državama članicama, koordinatorom protiv terorizma, komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje i to će sve biti podneseno na odobrenje kozi. Što se tiče ciklusa politika Europske, Europske unije, razdoblje od 2016. i prvi semestar 2017. bio je prepun izazova budući da je bilo mnogo aktivnosti vezanih uz provedbu ciklusa od 2014. do 2017. i pripreme za predstojeći ciklus u razdoblju od 2018. do 2021. godine koji je i dalje igrao središnju ulogu u tom procesu politika. Odbor je svakih šest mjeseci pratio provedbu e, dakle ciklusa od 2014. do 2016 i temeljem e, e, izvješća nacionalnih koordinatora te nalaza iz izvješća Europola Kozi je predložio neke preporuke kako bi se konsolidirale aktivnosti u tom području. U okviru e, tog ciklusa politika trebalo bi također istaknuti još jedan aspekt, a to su zajednički dani djelovanja Radilo se na tome da se e, poboljšaju, e, poboljša efikasnost tih dana zajedničkih akcija koje provode države članice u e, suradnji sa Europolom. Ako mi dopustite da vam dam jedan dobar primjer, Htjela bih spomenuti da je u lipnju 2017. provedena jedna svjetska operacija za suzbijanje e, krivotvorene kupnje e, zrakoplovnih karti koristeći se e, ukradenim podacima kreditnih kartica i to je dovelo do 153 osumnjičenika koji su zadržani, kojima je uskraćeno ukrcavanje na zrakoplov i također je Mm, smo dobili ovo tristo 312 sumnjivih transakcija, te je to dovedeno u vezu sa drugim kaznenim dijelima. Kozi je također dao godišnje strateške smjernice za planiranje tih zajedničkih, dana zajedničkih akcija, te e, je također e, dobio informacije od Europola o tome. 2016. godine Kozi je također usuglasio definiciju dana zajedničkih akcija što je poboljšalo e, njihovu provedbu 2017. godine. Koz je također e, imao ključnu ulogu u davanju strateških smjernica vezano uz financijska pitanja, posebno odluku koja se e, tiče distribucije fondova, odnosno dodjele sredstava za prioritetna pitanja. Dakle, provedena je jedna nezavisna evaluacija 2017. godine, a rezultati te evaluacije su e, upotrebljeni za novi ciklus politika za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Proces e, e, definiranja prioriteta u području kriminaliteta za to razdoblje započelo je E, još u trećem mjesecu 2017. godine kada je odbor primio na znanje takozvani SOKTA e, koji predstavio Europu. Nakon toga je na temelju toga e, i uzimajući u obzir druge strateške dokumente i politike, Kozi usuglasio sljedećih deset prioriteta za predstojeći ciklus. E, kibernetički kriminal, trgovina drogama, nezakonite migracije, organiziran e, kriminal, trgovina ljudima, e, prijevare u području trošarina, trgovina vatrenim oružjem, ekološki kriminal i prevara u području dokumenata. Također su usvojeni zaključci vijeća o definiranju tih prioriteta Europske unije za razdoblje od 2018. do 2021. godine i ta je odluka donesena u svibnju 2017. godine. Tijekom tog razdoblja je Kozi također dogovorio opis, e, naime, definiciju e, novog e, ciklusa politika, to su dakle koraci i sve ostale odrednice tog ciklusa politika, posebno operativne akcijske plane, zajedničke akcijske planove koje treba provesti u dijelo. Ako vas tu zanima, mogu vam dati informacije i o nekim drugim aspektima rada Kozija u posljednjih 18 mjeseci Kozi se posebno bavio vezom između e, eksterne i interne dimenzije, što je također bilo ključno za poboljšanje sigurnosti unutar Europske unije. Shall I continue or you prefer Da nastavim? Probably not, because this is sort of... Pa mislim da ne trebate. Da, pa htjela sam eh, E, imati sveobuhvatno izvješće ovih 15 minuta, ali možemo nastaviti sa pitanjima kolegom Da, mislim ovo je vrlo zanimljivo, ali kao što vidite, dakle hvala vam na izlaganju. Gospodin Lopez Aguilar, vi ste zatražili riječ. Da, ja bih se samo obratio predstavnici vijeća i rekao da smo mi u više navrata uložili prigovor vezano uz e, ubacivanje migracija u strategiju o unutarnjoj sigurnosti. Ako to znači da to podrazumijeva kriminalizaciju onih koji pokušavaju doći do migranata koji su u teškoj situaciji ili kojima je potrebna humanitarna pomoć. Dakle, upravo je u brojnim situacijama problem u tome, dakle neki e, Španjolci su bili e, predmet kaznenog progona drugdje, u Grčkoj ili drugdje, zato što su pružili, pružali humanitarnu pomoć. Zato što se tu pobrkala sigurnosna strategija sa pitanjima koja imaju veze s migracijama, pa što uključuje i humanitarna pitanja. Dakle, molim vas, možete li e, to prokomentirati? Hvala lijepa na ovom pitanju. Nisam ni ja zapravo e, pokrenuo to pitanje, ali bih sigurno to učinio. E, a bilo bi zapravo dobro da se time bavimo jer se to nalazi među novim prioritetima u novom ciklusu politika. Znači, imao sam zapravo vrlo slično pitanje nisam ga stigao postaviti. Dakle, molim vas komentar na to. E, imamo znači tu zapravo preklapanje odgovornosti, rekli bismo i e, mi smo naravno tu malo zabrinuti kao e, odbor. Gospodža gospođa Kenge. Ja ću biti vrlo kratka jer mm, zapravo nisam dobro shvatila je li zaštita podataka sad nešto e, što spada u ovo što ste vi sada izlagali, jer ako je, voljela bih, znata, voljela bih znati što se događa sa Cambridge Analyticom, jer to je nešto što nas se tiče svih, a tiče se osobito naše demokracije, naše privatnosti koja se time narušava. Znači koje se tu mjere poduzimaju i što se planira? Gospođo Satarska, možete kratko odgovoriti na ova pitanja? Hvala. Vrlo kratko. E, odgovor na pitanje o E, tome da e, nezakonite migracije spadaju u prioritet. E, ispričavam se. Gospođa Spinelli je još htjela postaviti pitanje, oprostite, dopustit ćemo joj. Gospođa Spinelli, izvolite. samo nekoliko e, točaka želim zapravo nadopuniti e, što se tiče pitanja e, koje je postavljeno u odnosu na nezakonite migracije, odnosno nezakonite migrante koji se zapravo stavne na istu razinu kao kriminalci, ubojici i slično. To me ipak dosta zabrinjava jer izbjeglica koji je e, podnio zahtjev za azil i koji bježi iz ratnog područja je po definiciji zapravo nezakoniti migrant. Jel? Pa onda imam zapravo tu problem u principu sa samom definicijom nezakonitog migranta. A drugo pitanje je također već e, nešto što je spomenuto, a to je pitanje gospođe Kenge i pitanje zaštite podataka. E, vrlo precizno bih voljela da nam na to odgovorite. kako se sakupljaju podaci kod interoperabilnosti i e, jel se na taj način onda e, držimo i tu uredbe o zaštiti podataka. Ako možete, znači prvo imigraciju, pa onda Cambridge analitiku. Može? Hvala vam. Dakle, još jednom što se tiče e, operativnog plana o nezakonitoj migraciji e, zapravo se prije svega bavi sa e, mrežama e, krijumčara migranata i vrlo je bitno imati sveobuhvatni pristup tom obliku kriminaliteta na europskoj razini svjedoci smo velikog broja kriminalnih e, radnji e, posljednjih godina i mislim da moramo konsolidirati naše snage u tom pogledu. Znači govorimo o kriminalnim mrežama koje se bave krijumčarenjem migranata koji na taj način naravno e, ruše njihova prava i vrlo je bitno kako ćemo se pozabaviti s tim pitanjem i E, kozi i sve agencije su zapravo posljednjih godina pokazali e, veliku posveđenost tom pitanju i pokušavaju na odgovarajući način reagirati na to pitanje. E, ne vidim tu prostora za nekakvim nesporazumima jer krijumčarenje migrantima je definitivno kazneno djelo, vrlo rizično i suprotstavlja se naravno njihovim osnovnim pravima. Što se tiče preklapanja između THB-a i e, E, nezakonitih migracija u Koziju e, zapravo e, imamo multidisciplinarni pristup na vrlo visokoj razini, a na operativnoj razini, dakle razini Europola i tako dalje, imamo konstantnu razmjenu informacija i zapravo koordinirano djelovanje. Znači kad imamo zajedničke akcije, svaki puta kad vidimo da postoje određeni e, dokazi koji bi mogli dovoditi do toga da imamo e, znači slučaj e, koji je kako krijumčarenje ljudima tako i krijumčarenje nezakonitim migrantima onda djelujemo. Prije nego što dođete do Cambridge analitike ne brka se zapravo to pitanje zbog ovog pitanja krijumčarenja ljudima zato što je nesporazum je što jedan od prioriteta se naziva nezakonitom migracijom i to je definitivno nešto gdje se malo brkaju pojmovi. E, znači, e, samo primite na znanje od našeg odbora da je naziv prioriteta nezakonite migracije e, nešto s čime se ne slažemo. Naravno da je krijumčarenje ljudima definitivno kazneno djelo, ali migracije zasigurno nisu mm, i mislim da bi se trebalo tu pozabaviti načelno e, terminologijom jer se taj prioritet konkretno naziva tako za ovaj e, ciklus politika do 2021. godine. ako želite nastaviti sa sad zaštitom podataka izvolite. E, hvala. Još jednom da pojasnim sa svoje strane. Znači radi se o tome da se taj prioritet zove borba protiv olakšavanja nezakonitih migracija kako bi bilo jasno da se tu usmjeravamo zapravo na krijumčare znači ljude koji zlouporabe zloporabe e, zlo, <clears throat> zlorabljuju eh, u principu eh, migrante i koje na neki način eh, različitim rutama ih dovode na vrlo opasnim putevima i u rizičnim situacijama i mi svakako se želimo boriti protiv takvih mreža i protiv eksploatacije migranata. Što se tiče zaštite podataka, to nije dio našeg rada, znači ne specifično baš samo e, zaštita podataka, to je naravno horizontalno pitanje koje moramo primijeniti na sve aspekte našeg rada, ali što se tiče e, prikupljanja podataka, znači e, držimo se svih pravila na europskoj razini, osobito i direktive o policiji i E, to sve naravno e, sve uzima u obzir u našim raspravama. E, znači posebno naglašavamo zapravo važnost zaštite podataka u svim našim aktivnostima i mogu vas zapravo smiriti i osigurati vam da ne samo da poštujemo sve odredbe i zakonodavstvo o zaštiti podataka već i da zaista to promičemo. Što se tiče E, slučaja Cambridge Analytical, e, isto tako unutar Kozija se s njime ne bavimo, e, već više se time bavi KEC i druge agencije. Mi se bavimo pitanjem operativnog aspekta određenih mjera, znači da se bavimo samim djelovanjem, samim operacijama, a ne slučajevima koje, koji mogu utjecati recimo na to pitanje zaštite podataka. Ali ako vas to zanima, e, znači imamo okvir e, politika e, i unutar njega zapravo nacionalne države djeluju i mi ga zapravo uzimamo u obzir samo ako se to tiče operativne razine našeg djelovanja. Hvala lijepa. E, siguran sam da ćemo o Cambridge Analytici razgovarati i e, vjerovatno ćemo e, razgovarati i o e, provedbenom elementu toga. Hvala vam još jednom e, i sa strane bugarskog predsjedništva što ste si uzeli vremena i došli danas na našu sjednicu. Sljedeću točku dnevnog reda moramo pomaknuti, a to je zapravo točka 8 dnevnog reda, e, znači time ćemo se baviti u drugoj prostoriji u 17 i 45 6 kv 2 u 17.45 se vidimo znači tamo za nastavak naše sjednice.